Dzień dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy ranne posiedzenie. Dobro jutro, dame i gospodo. Možemo započeti sa sastankom. I na početku bih pozdravio naše goste, e, gospodina Millera iz Bavarske udruge poljoprivrednika. Dobro nam došli. Krećemo odmah sa glasanjem. Zamolio sam vas da donesete vaše kartice. Prva točka glasanja je nacrt preporuka za drugo čitanje o zdravlju životinja. Riječ je o izmjeni uredbe o e, zdravlju životinja. Izvjestitelj je gospodin Selimović. Želite li nešto reći? Izvolite. Hvala vam. Drago mi je da smo napokon došli do ovog trenutka, nakon što jako dugo nismo ništa govorili, zapravo ja nisam ništa govorio, nadajući se da ćemo sada prihvatiti ovaj prijedlog. Na ovome se radi već deset godina i ja sam naslijedio e, rad svog e, prethodnika i stvarno mi je drago da to mogu dovršiti. Ja se nadam da će se kolege složiti i drago mi je i e, zahvalan sam svim kolegama na pomoći i na tome što stvarno nismo imali nikakvih e, problema do sada. Nije podnesen niti jedan amandman, tako da ćemo e, glasati poimenično. Molim vas da glasate o nacrtu preporuke. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Onda zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Čestitam izvjestitelju. Rezultat je odličan. Ovo ćemo uniti u zapisnik, dakle da je došlo do pogreške, da je jedan suzdržani umjesto za. A sada prelazimo na e, izvješće gospođe Aguilere. Jučer smo se dogovorili da ćemo glasanje odgoditi za 15. ožujka. Jučer smo objasnili i zašto. I prelazimo na točku broj 8, e, izvješće o kohezijskoj politici u planinskim regijama Europske unije. Izvjestitelj je Michel Dantan. Nadležni odbor je uh, odbor regiji. Mislim da bi bilo možda dobro čuti nekoliko riječi, nekoliko uvodnih riječi. Gospodine Dantan, želite li nešto reći? Ne, vidim da ne. Dobro, onda pretpostavljam da možemo krenuti s glasanjem o amandmanima. Kompromis broj šest. Načela zajedničke poljoprivredne politike prema e, planinama. Glasat ćemo o kompromisima elektronski. To je pravila. Tako da otvaram glasanje o kompromisu broj 6. Zatvaram glasanje. Hvala vam. A sada prelazimo na kompromis broj 3. Otvaram glasanje. Glasamo elektronskim. I glasanje je otvoreno. Zatvaram glasanje. Kompromis je usvojen. Prelazimo na kompromis broj 4. Koordinacija mm, djelovanja i sredstava Europske unije. Glasanje je otvoreno. Kompromis broj 4. Glasanje je zatvoreno. Amandman 58. Glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Hvala vam. Amandman je odbijen. Kompromis broj 9. Pojednostavljenje ZPP-a i administrativnog opterećenja. Glasamo elektronski i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala vam. Kompromis je usvojen. A sada kompromis broj 5. Strategije za planinske lance i makroregije. Glasanje je otvoreno. Hvala. A sada prelazimo na Kompromis broj 15. Glasanje je otvoreno. Ovdje je riječ o turizmu i prirodnom i tradicionalnom kulturnom nasljeđu. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. A sada kompromis 13. E, okolišni i klimatski aspekti. Glasanje je otvoreno. Kompromis broj 13. Glasanje je zatvoreno. Hvala vam. Kompromis je jednoglasno usvojen. Amandman 67. Glasamo dizanjem ruku. Tko je za amandman 67? Tko je protiv? Hvala vam. Amandman je odbijen. Amandman broj 7. brisanje je povučeno, tako da glasamo o amandmanu 70. Tko je za? Amandman 70. Dorfman Des. Tko je protiv? Usvoja se. Amandman 71. Neuschel. Tko je za? Protiv? Odbija se. Amandman 72. Ne, provjerit ćemo najprije 71. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Amandman 73 glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Odbio se. Kompromis 7 Odnosi se na drugi stup. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Kompromis je usvojen. I sada prelazimo na kompromis 8. Otvaram glasanje. Kompromis broj 8. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Prelazimo sada na kompromis broj 10. Fizičke i digitalne infrastrukture i javne usluge. Otvaram glasanje. Kompromis broj 10. Zatvaram glasanje. Hvala. Kompromis 11. Obrazovanje i obuka. Glasanje je otvoreno. Hvala vam. Glasanje je zatvoreno. Amandman 106. Glasamo dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 101. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Amandman 111. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis broj 17. Glasamo elektronski. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Glasanje je zatvoreno. Kompromis 17 je usvojen. Mm, to je vrlo važno, zato što se proizvodnja mlijeka odnosi i na Poljsku. Kompromis 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Hvala. Kompromis broj 12. Uloga žena. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Amandman 114. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 118. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. Kompromis 14. Lokalna tržišta, kranči, obskrbi lanci i e, oznake kvalitete. Glasanje je otvoreno. Hvala. Glasanje je zatvoreno. A sada prelazimo na amandman 135. 135. Tko je za? Amandman De Castra. Tko je za? Usvaja se. 136. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 137. Tko je za? Tko je protiv? Provjerit ćemo amandman 137. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Amandman 129. Tko je za? Molim vas, stignite ruku. Tko je protiv? Odbija se. Amandman 143. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. 140. Tko je za? Tko je protiv? Odbija se. A sada glasamo o preostalim uvodnim izjavama i e, odjeljcima. Prvi amandman se odnosi na uvodnu izjavu A. Dakle, usvojeno. Amandman broj 3. Tko je za? Hvala, usvaja se. Amandman 4. Hvala, usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Amandman šest. Tko je za? Hvala. Usvaja se. Sedam. Tko je za? Usvaja se. Kompromis broj jedan. Ovdje je riječ o ciljevima Evropske unije u sektoru poljoprivrede u planinskim područjima. E, glasanje je otvoreno, glasanje je zatvoreno. Kompromis broj 2. Izazovi u planinskim područjima. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Glasamo o kompromisu broj 2. Oprostite, malo sam se zbunio. E, glasanje je zatvoreno. Hvala, a sada glasamo o cijelom nacrtu mišljenja, uključujući amandmane. Dakle, cijelo mišljenje sa amandmanima. Glasamo elektronski i glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Hvala. Hvala i našem izvjestitelju. Žele li izvjestitelj nešto reći? Da. Ja bih zahvalio svim izvjestiteljima u sjeni i njihovim asistentima, zato što smo, zahvaljujući njihovoj dobroj volji i dobroj suradnji, uspjeli sve ovo i postići. Osim toga, zahvaljujem i tajništvu odbora e, za poljoprivredu i mojim asistentima. asistentima. Hvala vam svima. My dołączamy się do podziękowań, które przedstawił pan poseł Dante i Ja se pridružujem zahvalama. I to ponajviše izvjestitelju. Ovo je vrlo važan e, izvještaj zato što neprestano govorimo o tome kako moramo podržati poljoprivredu u e, planinskim područjima. A ovo se izvješće osvrnulo na sve aspekte, od proizvodnje do uloge žena, tako da ste imali vrlo sveobuhvatan pristup. 17. i 18. ožujka na sastanku odbora regije će se glasati o ovom izvještaju, a e, na plenarni ćemo glasati u e, svibnju. A sada prelazimo na devetu točku dnevnog reda. Razmjena gledišta s Europskom komisijom, predstavnicima e, DG Agri, u vezi s usklađivanjem i pojednostavljenjem sekundarnog zakonodavstva za voće, povrće i vino. Dat ćemo riječ predstavniku komisije, gospodinu Korteu. Dobro jutro vama, dobro jutro svim predstavnicima komisije. Gospodin Korte će predstaviti i objasniti glavne aspekte delegirane uredbe o voću i povrću. To je vrlo važna tema. I jako je puno interesa oko toga. Vidim da se mnogi već sada javljaju za riječ. E, drugi dio se odnosi na uredbu Europske unije o e, označavanju bina. Oba, cilj oba dokumenta jest pojednostavniti i uskladiti zakonski okvir u tim područjima. Oba dokumenta su još uvijek u pripremnoj fazi, iako je rad na delegiranim aktima malo uh, u fazi. I gospodin Korte će nam sigurno reći nešto više o tome. Jednom kada se ovi dokumenti usvoje, onda će parlament imati pravo na podnošenje prigovora na delegirani akt o voću i povrću, ukoliko bude smatrao da je to potrebno, i e, to u roku od dva mjeseca. Dakle, parlament ima pravo uložiti veto e, na provedbeni akt o vinu. A sada ću dati riječ našim gostima. Gospodine Korte, izvolite, imate riječ. Thank you very much, uh, Mr. Hvala lijepa, gospodine Čekirijevski. Uvaženi predsjedniče, uvaženi zastupnici, zahvaljujem na pozivu da vam se mogu danas obratiti. Razgovaramo o nizu vrlo zanimljivih pitanja kojima se bavi komisija. Najprije bih vam želio nešto reći o sekundarnom zakonodavstvu, delegiranim aktima i provedbenim aktima koje upravo pripremamo u okviru nacionalnih programa podrške za vino s jedne strane i voće i povrće s druge strane. E, naš rad je prilično uznapredovao i ako mi dopustite, također bih želio iskoristiti ovu prigodu da vam navijestim, pojasnim rad kod kojega nismo baš previše napredovali vezano uz e, standarde marketinga i označivanja hrane. To je vrlo zanimljivo. I ovoj kući i javnosti zaprimili smo mnogo e, pitanja, također je i vijeće zainteresirano i sami dionici, posebice oni koji su u sektoru vina. Želio bih pojasniti gdje smo u kojem smo, u kojem smo stadiju vezano uz tu treću točku, još uvijek nismo pripremili nikakav tekst, prije ono što kažem nešto o programima podrške sektoru vina, želim bih vam objasniti zašto mi sve ovo zapravo činimo. Važno je da uvaženi zastupnici razumiju kontekst unutar kojega otpočinjemo ovaj rad trenutno vezano uz, e, uz sukladno uredbi 1308 iz 2013. godine, to je uredba e, vezana uz posljednju reformu e, ZPPA. Imamo oko 200 propisa komisije unutar sekundarnog zakonodavstva. E, to su sve prvenstveno provedbeni akti, no zbog Lisabonskog ugovora i zbog samih, samog zakonodavnog akta ove uredbe 1308 moramo ih lisabonizirati. To je nevjerojatna riječ, ali to znači da e, moramo razbiti to zakonodavstvo s jedne strane na delegirane akte, s druge strane na provedbene akte. To je pokretač našeg rada. Obzirom da većina tih uredba je prilično stara, pokušavamo u suradnji s vama i u suradnji s državom članicama i dionicima iskoristiti tu prigodu i pojednostavniti, osuvremeniti, pojednostavniti, racionalizirati e, kako bismo imali e, koherentni, logični, e, zakonodavni okvir koji bi obuhvatio sve sektore. To je nešto što nam leži vrlo blisko na srcu, taj proces pojednostavljenja. No zapravo najbitniji dio cijelog postupka je lisabonizacija moramo poštivati novu strukturu koja je proizašla iz Lisabonskog ugovora i koja je također uključena i u organizacije za zajedničko tržište i organizaciju zajedničkog tržišta. Ciljevi koji se je komisija postavila za pojednostavljivanje, odnosno proces lisabonizacije, je raščlaniti, to je smanjiti sveukupan broj propisa sa 200 na 40. Trebalo bismo imati 40 delegiranih i provedbenih akata sveukupno. ukupno To je nešto što sa gledišta komisije ima mnogo smisla. To je i cilj Junkerove komisije da pojednostavni, racionalizira zakonodavstvo i da primijeni načelo subsidijarnosti. To ne znači deregulaciju. Ne želimo uopće upotrijebiti tu riječ, no to ću kasnije pojasniti. Da bi ovaj proces funkcionirao, uspostavili smo već 2014. godine jedan inovativni proces koji je vrlo participativan. Dionici svih država članica su pozvani već u najranijoj fazi da nam iznesu svoje ideje, svoja gledišta. Moram reći, gospodine predsjedniče, e, to nije nešto što mi se tiče, ali ne mogu se suzdržati da ne kažem da smo pomalo razočarani sudjelovanjem e, odbora Agri parlamenta u tom procesu. To za sada baš nije previše organizirano. Vaši stručnjaci su uvijek e, dobrodošli, pozvani su zajedno sa stručnjacima iz država članica na ove sastanke, no stopa sudjelovanja je prilično niska, stoga pozivam vas još jednom, no možda sada sam prekoračio svoje povlastice, no pitam vas kako bismo mogli uključiti vas, e, isto kao što smo to učinili sa državama članicama u raniji stadiji procesa, jer nije u redu da tek u posljednjoj fazi vam se ja obratim i objasnim što smo sve činili u posljednjoj fazi. To je ono što bi vam želio uvodno reći na koji način ovaj proces funkcionira. Mi smo vam poslali. Svakih šest sedam mjeseci vam šaljemo popis delegiranih akata koji su u pripremi, tako da znate da radimo na njima. Još jednom vam upućujem poziv da se vi uključite u taj rad. Na koncu znamo da će komisija usvojiti delegirane akte, a zatim imamo dva mjeseca razdoblja nadzora, provjere i vrlo je bitno da ste vi uključeni i u taj dio posla. Sada mi dopustite da prijeđem na prvo pitanje dnevnog reda, a to su nacionalni programi potpore sektoru vina. U političkom kontekstu su vrlo važni programi koji su bili prilično uspješni. Sada iznijet ću vam neke brojke. Od 2009. godine Programi potpore sektoru vina koje je financirala Europska unija imali su veliki učinak na izvoz vina izvan Unije. 2015. godine pribilježili smo e, povećanje od 9% u iznosu vrijednosti tog izvoza i 3% povećanja u iznosu volumena izvoza. To je vrlo bitno za e, trgovinu Europske unije u prosjeku u okviru tih programa. Iznos koji je dostupan za podršku je 1,1 e, milijarde eura svake godine. To su vrlo značajna sredstva i programi, stoga ih moramo organizirati putem zakonodavstva moraju biti dobro organizirani. Radimo na provedbenim aktima i na e, delegiranom aktu, što je rezultat dvogodišnjeg rada i suradnje sa stručnjacima koji sam spomenula i nadamo se da ćemo glasovati o provedbenom aktu na razini odbora vrlo skoro i da je delegirani akt bi trebao biti usvojen u okviru nekoliko tjedana. Nakon toga ćemo vam podnijeti na razmatranje vama i vijeću. Spomenuti ću najbitnije točke iz ta dva zakonodavna akta. Ono što smo pokušavali učiniti je uvesti jasnoću vezano uz demarkaciju e, programa potpore koji su prvi stup u ovim schemama, te također postojeća potpora programima sektoru vina koji već postoji. Postoji izvješće revizorskog suda o tome koje, bi, koje je bilo vrlo važno i mi smo iskoristili priliku da ta da kod ta dva zakonodavna akta ne postoji dvostruko financiranje tako da neki mogu e, se okoristiti i prvim i drugim stupom. To se ne smije. Također smo pokušali podostaviti pravila vezana uz isplatu e, predujmova, e, opcije za refundaciju troškova i cijeli sustav kontrole i obavješćivanja. Sada ću prijeći na drugu točku svoje prezentacije, voće i povrće. I ovdje radimo na delegiranom, delegiranim aktima i provedbenom aktu. Do sada je održano oko desetak sastanaka sa stručnjacima iz država članica. Započeli smo 2014. godine. Radimo e, sve do danas. Uspostavili smo mnoge kontakte sa dionicima u odboru e, Kopa Rege. To su organizacije proizvođača, i međusektorske organizacije. Nadamo se da ćemo usvojiti taj delegirani akt u roku od nekoliko mjeseci. Ključno za ove programe potpore za sektor voća i povrća su organizacije proizvođača. Zapravo sva podrška sektoru se kanalizira preko njih i zato je taj delegirani akt prepun e, vrlo detaljnih pravila i složenih pravila, već na koji način se organizacije proizvođača trebaju organizirati kako bismo ih mi mogli financirati sukladno našim pravnim zahtjevima. To je vrlo važno jer bili smo suočeni sa financijskim ispravkama, posebice vezano uz e, organizacije proizvođača u pet država članica. I to se dogodilo nedavno. Tu uistinu postoji problem, pokušavamo ga riješiti ovim pravilima kako bismo izbjegli te nesretne financijske ispravke. Spomenuto će nekoliko točaka koje smo uključili u ovu nacrtog teksta postoji vrlo bitna odredba o minimalnom broju članova koje te organizacije proizvođača moraju imati kako bi se mogle priznati. I vrlo važno je nešto na što će se vratiti kasnije je da distribucija marketing proizvoda e, članova izvan organizacija proizvođača mora postojati demokratska odgovornost organizacija proizvođača u smislu eksternalizacije njihovih aktivnosti. Sva ova pitanja su vrlo važna jer ako sukladno Europskom zakonu e, dopustimo proizvođačima da zajednički donose odluke vezane uz cijene, prodaju, E, na upravljanje ponudom podliježemo nadzoru e, tijela za tržišno natjecanje Europske unije i također upravi DJ Competition. Moramo stoga znati da, da je ta suradnja moguća, što e, sukladno pravilima ZPPA je tako, postoji vrlo snažno pravna, pravno odstupanje od tih propisa, no samo je to moguće ako pravila poštuju organizacije proizvođača. Stoga pokušavamo im na najjednostavniji mogući način objasniti što smiju učiniti, što ne smije učiniti. Stoga je vrlo teško biti članom organizacije proizvođača i istovremeno kao pojedinac prodavati proizvode. Dakle, ili je netko član organizacije proizvođača čini sve kolektivno ili se radi o e, privatnom operateru, e, poslovnom subjektu koji sam preuzima rizik. Ako činite jedno i drugo, e, to će se dovoditi u pitanje i izazvati će mnogo sumnje. Samo bih vam sam malo želio pojednostavniti složnost svih tih pitanja. Također, vrlo je važno pitanje nacionalnih organizacija proizvođača. Prije nekoliko mjeseci sam posjetio organizaciju u Madridu i bio sam e, fasciniran e, količinom napretka koji, koje su ostvarile organizacije proizvođača ne samo na nacionalnoj razini, već i međunarodno. To su vrlo važni subjekti koji organiziraju trgovinu međusobno, što je nešto što mi preporučujemo i pokušavamo im pomoći. I postoji nešto na čemu još uvijek radimo, a tiče se e, zahtjeva vezanih uz zaštite okoliša. U vašem temeljenom aktu u istoj uredbi, uredbi 1308 postoji zahtjevi da organizacije proizvođača provode aktivnosti vezane uz zaštitu okoliša. I zapravo nije jasno koliko članova organizacije proizvođača moraju biti uključeni u te aktivnosti. Pokušavamo to razjasniti kako bismo omogućili e, više fleksibilnosti organizacijama proizvođača. Također nešto što je vrlo bitno je sustav ulaznih cijena u istoj uredbi. To je nešto, to nešto što nije vezano u organizacije proizvođača ali postoje propisi o tome kako ćemo poštivati uvozni režim za voće i povrće. To je posebice važno za rajčice. Imamo sofisticirani način naših obveza u odnosu na Maroko i ovim delegiranim aktom pokušavamo pojednostavniti i racionalizirati taj sustav ulaznih cijena. Možda ste u nacrtu vidjeli da ozbiljno razmatramo pomak od utvrđivanja dnevne uvozne vrijednosti na tjednu standardna dnevna uvozna cijena e, SIV je vrlo važna za, naša, za naše carine i za trgovce kako bi znali na kojoj razini smiju ući u Europsku uniju, po kojoj cijeni da ne bi bili pogođeni e, prohibitivnim carinama, uvoznim carinama. Razgovarali smo sa trgovcima, sa Marokom o tome da prijeđemo na sustav unutar kojega ne bismo te SIV vrijednosti trebali utvrđivati dnevno, već tjedno. Nismo još odlučili. Zanimljivo je da obje od tri glavne europske organizacije na države članice Španjolska, Francuska, i Italija kao i Maroko su nezadovoljne našim prijedlozima. To znači ili je komisija ili da je komisija jako pogriješila ili smo u našli pravu pravičnu sredinu. Drugim riječima, ako nitko nije zadovoljan, znači da smo da ideja nije, da je ideja prihvatljiva. I na posljedku što se tiče standarda marketinga i označavanja, posebice u sektoru vina, to je pitanje koje je privuklo najviše pozornosti. Najbitnije je staviti ovo, ovu raspravu u pravi kontekst. Today, eh, danas, sukladno istoj uredbi, 1308 iz 2014. godine usvojili smo u prošlosti 15 propisa, uredbi koji određuju standarde marketinga i označavanja 15 različitih propisa za različite vrste proizvoda. E, te uredbe koje su provedbeni akti se moraju uskladiti. Najčešće bismo imali na kraju 30 E, propisa koje bismo morali raščlaniti na provedbene i delegirane akte. Mislili smo da to baš nije privlačna ideja i zato smo e, diskretno počeli pitati stručnjake i države članice da li bi bilo moguće objediniti neke od tih tekstova, tako da imamo jedan tekst koji bi bio primjenjiv na sve marketinške standarde sa odredbama vezanim uz kontrolu, obavješćivanje, niz horizontalnih pitanja obuhvaćenih u jednom tekstu, tako da ih ne moramo stalno ponavljati. I pokušavali smo također iskoristiti tu priliku za pojednostavljenje nekih od tih pravila. Nedavno smo tem započeli s tim postupkom, nismo baš uznapredovali, ne očekujemo nikakve konkretne prijedloge skoro. Još važnije mogu vam reći pouzdano da koji god ishod tog našeg rada će biti, nećemo dovesti u pitanje politički kompromis koji je sklopljen 2013. godine, što na to, to ne znači da nećemo modificirati sadržaj marketinških pravila, ne želimo mijenjati ključne odredbe vezane uz označivanje ovog sektora ili e, konkretnih aspekata sektora vina. To nepristano naglašavamo i kolege također to čine, no unatoč tome čini se da postoji velika razina zabrinutosti u smislu toga da pokušavamo izbjeći, napustiti određena pravila i zaobičih. Stoga smo odlučili u svjetlu svih pitanja koja su postavljena da će nam trebati više vremena za ocjenu i evaluaciju i morat ćemo se dublje baviti tim pitanjima. Na posljedku, može bilo najjednostavnije uopće ne dirati ta pravila kada sam razgovarao sa svojim kolegama i komisije nedavno, pitali smo se zašto uopće želimo išta mijenjati. Nažalost, moramo to učiniti, jer postoji taj zahtjev da se zakonodavni akt podijeli, razbije na dvije vrste akata. U jednom trenutku će se ljudi pitati zašto postoji samo provedbeni akt, Neće se to dogoditi uskoro i odvjetnici nas umiruju, ali u jednom trenutku netko može reći e, ovaj marketinški standard bi trebao biti delegirani, provedbeni akt, a ne e, provedbeni akt i stoga ga ja ne želim poštivati. To se može dogoditi, zato moramo to učiniti prije ili kasnije. neki marketinški standardi vezani uz kontrolu, odredbe vezane uz kontrolu tih standarda, nema konkretnih pravila, pravila unutar zpp što znači da prema pravilima EU-a države članice, obzirom da nema nikako, da nije novac uključen, ne, nije uključen proračun ZPP-a, Naši kontrolori smatraju da to nije prioritet i zato države članice to kontroliraju, a mi ne znamo kako se to događa. I upravo zato u jednom drugom pravnom procesu uredba o službenim kontrolama hrane i hrane za životinje e, e, uredba iz 2004. 1882 Radi se 1882. Radi se o tome da će i marketinški standardi e, biti uključeni u tu uredbu. Ako taj zakonodavni akt prođe, kolege iz opće uprave Sante se bave time, onda ćemo imati drugačija pravila o kontroli i to će aktivirati ponovno razmatranje uredbe iz 2013. godine. Drugim riječima, ne žuri nam se, neću vam obećati da će komisija uskoro iznijeti neki konkretan prijedlog, ali mora vas upozoriti da ćemo u jednom trenutku morati okončati ovaj proces. Hvala vam na vašoj pozornosti i stojim vam na raspolaganju za pitanja. Bardzo dziękujemy dyrektorze. Hvala lijepo gospodine Korte. Da vidimo dakle javljanje za riječ naših zastupnika. Gospodin, gospođa Harans. Hvala vam. Hvala i predstavniku komisije što je došao danas e, u odbor govoriti nam o ovako važnim temama, voću, povrću i vinu. Mm, ja sam vrlo zabrinuta zbog svega što sam upravo čula. Kad je riječ o voću i povrću, ovdje gdje govorite o režimu ulaznih eh, cijena za rajčice iz Maroka i za ostalo povrće, moram vas podsjetiti da smo u prethodnom sustavu imali dosta kritika i dosta optužbi europskih proizvođača e, rajčica zbog toga što je bilo itekako puno e, zloupotreba tog sustava. Zbog toga se od komisije tražilo rješenje na problem koji je trajao jako dugo godina. Rješenje je došlo kroz ovu reformu i na kraju smo imali trebali smo dobiti sustav koji će unaprijediti prethodni sustav i kojim će se onemogućiti e, prethodne zloupotrebe. No što se dogodilo? Maroko je izmislio trik, a to je uvoz čeri rajčice i na taj način e, je znatno povećana cijena rajčice za građane, a ono što se zapravo događa je ponovno kršenje propisa zato što e, se rajčica prodaje skuplje nego što bi trebala. Tako da smo opet kaznili naše proizvođače. Tako da ono što se sada traži jest da se e, čeri rajčica razlikuje od obične rajčice i to traže Francuska, Italija i Španjolska koje su i najvoći e, proizvođači i koji se moraju natjecati sa e, Marokom. Ako vi želite samo pojednostavniti i uskladiti propise, ono što ćete postići jest da će se samo E, još više moći kršiti pravila i iskorištavati različiti trikovi. To je kao da igraju dvije e, ekipe nogomet i jednoj momčadi po, stavimo povez na oči. Teško će moći igrati. Stoga vas molim da dobro razmislite o ovom sustavu, zato što e, ne želim da svako malo na plenarnoj razgovaramo o rajčicama i o sporazumu s Marokom. Mislim da bi bilo dobro da tu stvar onda riješimo na vrijeme. I to ne traži samo Španjolska, već i Italija i Francuska. To su već tri zemlje članice koje su veliki proizvođači e, rajčica, koje proizvode rajčice u istim sezonama. Niste nam ništa govorili o porastu naknada u slučaju povlačenja proizvoda s tržišta i kako će se pokrivati troškovi proizvodnje. Možda bi bilo e, vrijeme da ponovno porazgovaramo o tome. A što se tiče vina, tu sam isto tako vrlo zabrinuta zbog dvije stvari. Kao prvo, u tekstu radnog dokumenta su nestale brojni propisi koji e, danas postoje. Dakle, mnoga pravila koja se primjenjuju na oznake izvornosti nisu u tom radnom e, dokumentu. Tako ako tu ne stoje, pretpostavljam da se neće više voditi računa o njima. I zašto onda želite da se ne koriste označavanje zemljopisnog podrijetla na oznaci? Komisija želi da, ako, da se vino proizvodi u Riveri del Duero, da tamo stoji da je to samo stolno vino. Zašto, zašto ne bi stajalo tu da se proizvodi Rivera del Duero? Mislim da, je to, e, da će to stvoriti jako puno zabuna kod proizvođača. Ja mislim da komisija ne želi da se potrošač da bude u zabludi. Tako da mislim da oznaka zemljopisnog podrijetla treba stajati isključivo na vinima koje nose oznake. Zatim, zašto u tekstu nema e, tradicionalnih izraza? Prije je to bilo rezervirano samo za e, proizvode koji nose oznake izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. I to ponovno će dovoditi potrošača u uh, zamladu. Zatim još primjer navođenja e, godine berbe. Recimo Lambrusco je jedan primjer u Italiji, to se može staviti samo na vina koje se proizvode u regiji Emilia Romagna. Mislim da moramo to riješiti. Mislim da je to hitno i da sve ono što je nestalo iz e, radnog dokumenta da se sva ta pravila vrate u ovaj e, radni dokument kako bismo svi mi bili mirni i kako e, se ne bismo bojali da dolazi do potpune deregulacije područja. I na kraju kakvu ćemo imati strukturu propisa za e, proizvodnju vina? Hoćemo li imati e, specifična pravila za proizvodnju vina samo u jednom dokumentu ili ćemo e, to imati raštrkano u različitim tekstovima o zajedničkoj organizaciji tržišta? Ako želimo imati jasne uredbe, ako želimo pomoći našim operaterima i proizvođačima i onima koji stavljaju vino na tržište, ili želimo svih zbuniti i e, imati hrpu propisa koje nitko neće moći ispunjavati. Hvala vam. Je pan posao Dorfman. Gospodin Dorfman. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala na organizaciji ove rasprave. Želim reći tri točke. Zapravo iznenadilo me i molim vas da još jednom provjerite uvodnu izjavu gospodina Kortea Naime, cijelo vrijeme se pitam kako je to moguće da kod proširenja delegiranih akata parlamenta e, se očekuje od nas da mi budemo na tim sastancima, jer mi nismo dobili informaciju o tome. Gospodin Korte e, je rekao da mi ne dolazimo zato što nemamo informacije, onda moramo razmisliti o tome i moram reći da ovaj poticaj gospodina Kortea o sudjelovanju parlamenta, o tome ćemo razmisliti i moramo se pitati je li u istinu prihvatljivo da parlament bude zastupljen na razini na kojoj je danas zastupljen. Mnoge rasprave koje mi danas vodimo i tu je gospodin Korte u pravu, vezane su uz činjenicu da parlament u početnim stadijima uopće nije prisutan i zato nam je mnogo toga nejasno. Što se tiče samog sadržaja, voće i povrće, želio bih spomenuti sljedeće. sa gledišta organizacije proizvođača za voće i povrće u Italiji. U Italiji postoji jedan sustav unutar kojega organizacije članovi organizacije proizvođača nisu poljoprivrednici, već zadruge. I te zadruge okupljaju e, male poljoprivrednike koji su i članovi zadruga i članovi u drugoj instanci organizacija proizvođača. U mnogim e, talijanskim regijama to odlično funkcionira i postoje, postoje vrlo malo vrlo malo područja u kojima to nije slučaj. E, u mojoj regiji, na primjer, su jako dobro organizirani proizvođači jabuka. Kada to analiziramo, tada bismo trebali razmisliti da li ova pravila koje smo do sada imali mogu i dalje postojati jer e, proširenje aktivnosti, to je prebacivanje e, aktivnosti organizacija proizvođača na zadruge koje su članice, e, znači prijenos na treće. To je nešto što se ne može baš tako okarakterizirati. Tu trebamo učiniti razliku moramo imati sustav koji funkcionira, koji se potvrdio kao dobar i moramo zadržati ono što je dobro. I u tom svjetlu moramo sve analizirati. Moramo jasno definirati kada će nova pravila stupiti na snagu. I tu mi se čini da sadašnji nacrt nije dovoljno precizan od 1. siječnja 2017. godine čini mi se da bi to trebalo stupiti na snagu. Što se tiče vina, uvijek se pitamo da li je čaša na pola puna ili na pola prazna. Ovi delegirani akti i provedbeni akti zapravo predstavljaju šansu za pojednostavljenje. Mi živimo trenutno u fazi mijenjanja sustava sve izmjene propisa koji se tiču proizvođača vezano uz oznake e, zemljopisnog podrijetla za sve proizvode uključujući vino se ne događaju više na nacionalnoj razini već na razini komisije Dok, no međutim tu je došlo do jednog zastoja i nastala je apsurdna situacija e, e, Radi se o vrlo malim izmjenama koje, na koje se čeka godinama u komisiji, jer komisija nema dovoljno resursa da pravodobno izvrši te izmjene unutar rokova koji su predviđeni. Stoga mislim da ideja da e, nebitne izmjene e, bi trebalo delegirati državama članicama, a komisija bi se trebala baviti e, propisima koji su važni kao što su nove oznake zemljopisnog podrijetla. To bi trebao biti bolji pristup i time bismo rasteretili komisiju i države članice bi bile u situaciji u kojoj mogu preuzeti ulogu koju mogu izvršiti. Tu ne bi smjelo biti nikakvih problema. Vezano uz sorte, ponovit ću samo ovo što je rekla kolegica prethodno, ali gospodin Korte to relativizirao u svom obraćanju. Kada se radi o primjeni sorti vina, to je zapravo ono jedan politički kompromis koji je sklopljen prije nekoliko godina, moramo ga poštivati. Nema smisla da, se sada pokušavamo preko delegiranih akata, taj kompromis koji smo vrlo teško ostvarili u zakonodavnim aktima za vino, da njega sada dovodimo u pitanje. Ako neki proizvođač u Španjolskoj ili u Francuskoj u, koristi ime labuska ili lakete, to načelo teritorijalnosti kod određenih sorti koje su vezane uz određenu regiju i upravo e, vinorodna područja na jugu Europe, na sredozemlju e, imaju takve sorte, stoga moramo taj kompromis poštivati zaštita posebnih sorti i oznaka izvornosti. To moramo ostaviti tako kako je i molim da komisija pomno razmotri taj element i ugradi ga u prijedlog. Razumijem da neke stvari se trebaju objediniti, ali ipak ne bih želio da sutra neki proizvođač vina e, mora ne, svoju etiketu napisati pet različitih oznaka, ne smije više samo jednu. Moramo imati horizontalne propise koje bi trebali rezultirati time da imamo manje delegiranih akata jer želimo pomoći proizvođačima. Mislim da ako ćemo imati previše delegiranih akata, to nećemo učiniti. I toga moramo razmisliti još jednom o takozvanom pojednostavljivanju pod navodnicima. Zahvaljujem, gospodin Sebastian. Hvala. Ova današnja rasprava je i e, vrlo interesantna, a i dolazi u pravo vrijeme. Predstavnik komisije nas je upozorio da e, ne želi da govorimo o deregulaciji. Dobro, ako ne želite da govorimo o deregulaciji, onda moramo imati dokaze da ovaj postupak pojednostavljivanja ne vodi ka deregulaciji. I mislim da se od toga svi slažemo. Stoga e, moram ponoviti da se slažem i sa kolegicom Herans koja je objasnila na koji način, barem kod vina, cijelo ovo pojednostavljivanje prijeti da će postati vrlo opasna deregulacija i voditi ka zabludi potrošača. Ključni element u sektoru voća i povrća jest e, osnažiti organizacije proizvođača. Ja ću ponovno insistirati i to uvijek ponavljam u odbori. Organizacije proizvođača su tek sredstvo, dakle kanal, kako bi se osiguralo da proizvođači ima odgovarajući dohodak. Dakle, one nisu sam cilj, već kanal ovaj je sektor vrlo e, osjetljiv i u takvoj situaciji moramo ne samo pomoći proizvođačima već ići dalje i zbog toga moramo prilagoditi sustav ulaznih cijena spomenuo se jedan vrlo konkretan e, slučaj rajčice iz maroka ja ne znam je li e, komisija pročitala izvješće meloa o sektoru voća i povrća kojeg smo usvojili u ovom parlamentu u tom izvješću jasno stoji da je situacija u sektoru katastrofalna. I to posebice na jugu Europe. Mnoga gospodarstva su e, ugašena i poljoprivredna proizvodnja proživljava vrlo tešku situaciju. Ako e, se ne budemo pobrinuli da proizvođači dobivaju realnu cijenu e, za svoj proizvod ja vam kažem, za 20 godina nećemo više imati proizvodnju voća i povrća u Europi i eto, riješit ćemo problem. A to nije rješenje, zato što ćemo i dalje uvoziti sve više voća i povrća iz e, trećih zemalja. To se voće i povrće e, tretira kemijskim proizvoda koji su zabranjeni u Europi. Moramo osigurati realne cijene za naše proizvođače, realne cijene koje će im osigurati produktivnost sektora. I to sve stoji u izvješću Melo a i naravno moramo riješiti problem nelojalne konkurencije iz trećih zemalja. Ne znam isto tako jeste li pročitali presudu Suda Europske unije o, sporazumu između Europske unije i Maroka. Maroko je okupirao Saharu, između ostalog izvozi proizvode i od tamo. Tako da mislim da moramo voditi računa o tome iz kojih zemalja uvozimo proizvode i prema kojem uvjetu. Zatim spomenute su i cijene o povlačenju proizvoda s tržišta. Kada dolazi do destabilizacije tržišta, cijena povlačenja, to jest naknadu za povlačenje proizvoda s tržišta, kao što se recimo e, dogodilo nakon e, sankcija iz Rusije, Dakle, ta cijena koja se plaća proizvođačima koji su morali povući svoje proizvode s tržišta, e, taj novac jednostavno nije dovoljan i ne pokriva sve troškove poljoprivrednika. Zatim, e, govori se i o stavljanju na tržištu u ovom provedbenom aktu. Traži se e, dakle, da proizvođači znaju cijenu proizvoda prije nego što to prodaju. No, to bi bilo krasno, ali to nije moguće. Zato što jako puno proizvođača prodaje i preko uvoznika. Tako da i to moramo paziti. A, I zatim što se tiče zaštite okoliša, ja dolazim iz kluba zastupnika zelenih i mi naravno podržavamo takve e, inicijative. Mi želimo da proizvođače paze na zaštitu okoliša. No što će se dogoditi kada je e, organizacija proizvođača već napravila jako puno ulaganja? Oni ne mogu učiniti više i ispasti će da e, neće zadovoljavati uvjete za dobivanje pomoći koje će imati drugi. Moramo pomoći onima koji su već odradili svoju zadaću i dakle pomoći im time što ćemo im dati malo bolja e, rješenja koja su primjerenija za njihovu situaciju. Pan posel Zulo. Zahvaljujem zastupnik Zulo. Hvala vam. Hvala i predstavniku komisije na vrlo interesantnom izlaganju. Mene e, zanimaju pojedinosti koje se odnose na e, sektor proizvodnje vina te na izmjenu uredbe 607 iz 2007 koje se odnosi na e, oznake kvalitete i označavanje. Svi mi znamo da željeli mi to ili ne moramo promijeniti tu uredbu zato što je promijenjen pravni okvir, postoje nedosljednosti i nepreciznosti. No, ja smatram da oni koji žive od vina, da im se treba pomoći i e, zajamčiti im da ove promjene neće biti samo izlika da se da im se uklone jamstva i zaštitu. I to se posebice odnosi na proizvode koji nose e, oznake, zaštićene oznake. Članak 32 se odnosi na određene sorte Čuli smo primjer o Lambrusku. Mi znamo da postoje određene, određene, mm, određeni propisi zapravo da e, se određene tehničke stvari moraju izmijeniti u toj uredbi, ali ja molim komisiju da nam zajamči da se da se današnja situacija proizvođačima neće izmijeniti. Što hoću reći? Hoću reći da moramo proizvođačima e, vina osigurati jamstva koje imaju i danas. To znači da veza proizvoda sa e, sortom vinove loze i sa teritorijem gdje se ona proizvodi, dakle da to zajamčimo da će to ostati e, zaštićeno. Hvala vam. Zastupnik Danton. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospođu Korta na ovoj vrlo jasnoj prezentaciji, osobito e, što je rekao o potrebi većeg uključivanja parlamenta. Dakle, za to su potrebne neke promjene na kojima trenutno radimo. Imam nekoliko komentara, prije svega vezano uz sektor linarstva. Ondje nismo e, toliko napredovali kao po pitanju voća i povrća. Naravno moramo dovršiti tekst vezan uz vinarstvo, ali također moramo biti vrlo oprezni da ne dovodimo u pitanje političke sporazume iz 2008. 2013. Kada sam slušao objašnjenja sjećam se da neke stvari koje su došle iz vinarskog sektora tijekom pregovora 2012. i 2013. da imam osjećaj zapravo da ponovno čujem iste ljude koji se protive uvođenju prava na proizvodnju. Dakle, moramo pronaći tekst koji će biti uravnotežen i koji neće jednostavno održavati nekadašnje zahtjeve sektora. U svakom slučaju moramo proizvoditi vina, no istodobno moraju postojati određene obaveze i mora postojati jasnoća vezano uz sam zaštitu potrošača. Dakle, moramo izbjeći disperziju u prevelikom broju dokumenata i isto tako zemljopisno podrijetlo i označavanje u istom tekstu, jer tada to neće biti moguće primijeniti. Što se rasprava o pitanju voća povrća u vijeću tiče, znam da glavna uprava Agri ima određene poteškoće i volio bih da budemo vrlo oprezni što se tiče poštivanja članka 59. od Lisabonskog ugovora. Dakle, radi se o omogućavanju konkurencije a proiz organizacije proizvođača spadaju pod taj naslov. Dakle, opća glavna uprava za tržišno natjecanje ne bi trebala e, ići u drugom smjeru od nas e, što se tiče rasprava o CMO-u. I moramo osobito paziti da zahtjev koji će se nametati subjektima ne završi sa pretjeranom birokracijom. Komisija i sama rekla da želi smanjiti birokraciju tri godine u redu, no to ne znači da se kontrolira i provode kontrola svake godine. Svake tri godine odgovarajuće razdoblje. Dakle, moramo biti oprezni da ne stvaramo izgovore za neke čudne zahtjeve koje će se nadmetati organizacijama proizvođača. Znamo da u sektoru voća i povrća upravo nedostatak organizacije dovodi do situacije gdje neki ljudi zarađuju vrlo, vrlo malo. Dakle, imamo sektor koji ne može skladištiti ili barem vrlo teško skladištiti proizvode svoje i vrlo su u slabom odnosu naspram potrošača, a organizacije proizvođača zapravo služe kako bi se odredila jedna razumna cijena. I tu e, snagu kolektivnog pregovaranja moramo sačuvati. U trenutnom nacrtu postoje stavci koji nisu baš u potpunosti jasni i mislim da su čak proturječni u određenoj mjeri sa temeljnim zakonodavstvom. Neću ulaziti u detalje, no e, sam bih rekao da ću to pismeno podnijeti gospodinu Korteu i osobno doista sam sretan što možemo zajedno sa komisijom napredovati na ovom tekstu. Hvala. Gospodin De Castro. Hvala vam. Kolege su već iznijele brojne bojazni koje ovaj odbor ima prema izmjerama ova dva akta. No ja bih se osvrnuo na ono što je rekao kolega Dorfman i pozivam gospodina Kortea da ako smo već danas ovdje da razgovaramo o svemu ovome je to je zbog toga što je to zatražio ovaj odbor. Tako da istina je i da se parlament mora bolje organizirati, ali isto tako je istina i to ću vam jasno reći e, da komisija mora biti ta koja će obavještavati ovaj odbor o tome što se događa jer vidimo kakve su bojazni. Kad je riječ o voću i povrću, nije nam jasno zašto se neke stvari mijenjaju. Iza riječi pojednostavljenje postoji opasnost da će se mm, prelomiti postupak e, okupljanja ponude. E, Dorfman je dao primjer e, Alto Tamo sustav funkcionira i ako budemo sada krenuli primjenjivati propise ovako kako to predviđa ovaj nacrt, morat ćemo ponovno rascijepkati organizacije proizvođača, dakle opet će postati fragmentirane nakon što smo godinama radili da ih okupimo. Tako da molim vas pazite iza riječi pojednostavljenje, može biti, se može skrivati jako puno problema. Što se tiče vina, ja shvaćam da neke stvari treba mijenjati, ali opet moramo jako dobro shvatiti, jako dobro znati što znači promjena temeljnog akta jasno mi je da moramo uskladiti provedbene i delegirane akte. Ne možemo imati, ne možemo se naći u situaciji da ne poštujemo propise koje smo usvojili sa reformom zajedničke poljoprivredne politike. No to ne znači da moramo mijenjati stvari koje funkcioniraju i u sektoru vina to funkcionira. Od sustava e, zaštite koji imamo 2009. na razini Europske unije, taj sustav funkcionira i ne razumijem zašto moramo mijenjati nešto što dobro funkcionira i drago mi je da je to e, rekao i direktor, e, to je ravnatelj Korta. Tako da, ovo vam vrlo jasno i otvoreno govorim, ovo su vrlo osjetljive teme i parlament može sudjelovati u sastancima e, stručnjaka. Mi želimo biti informirani o apsolutno svemu i kao što nam to jamči ugovor iz Lisabona, nemojte zaboraviti da imamo i mogućnost veta. E, Hvala vam. Zahvaljujem i e, komisiji na informacijama o, o izmjenama ovih akata. Ja kao i svi ostali kolege želim izraziti svoju zabrinutost oko ovakvog nacrta Mislim da je ovo ide mnogo dalje od samog pojednostavljenja propisa. Mislim da se ovdje otišlo korak dalje i da se dotiču um, važni dijelovi temeljnog akta. Barem to vidimo iz ovog sadašnjeg nacrta prijedloga. Mm, mislim da će ovakav prijedlog zapravo otežati organizacijama proizvođača da provode operativne programe. Dakle, imamo ključni instrument, to su organizacije proizvođača i njih ćemo staviti u veće poteškoće kad je riječ o realizaciji operativnih programa. U nacrtu mm, stoji dakle, da će se tražiti minimalni broj e, proizvođača, članova proizvođačke organizacije, zatim e, dakle definiranje postotka za provedbu e, zaštita okoliša unutar jedne organizacije proizvođača i cijene za stavljanje na tržišta. Dakle, to su aspekti koje bih ja istaknula i koji su prema mojem mišljenju vrlo važni. Tako da, ponavljam, mislim da se ovdje ide mnogo dalje od samog pojednostavljenja i da se zapravo e, žele mijenjati pravila igre. A pritom e, se nije mijenjao aspekt, jedan aspekt e, koji je tražio ovaj odbor, a to je što se događa sa cijenama povlačenja proizvoda sa tržišta. Komisija govori da se e, taj instrument iskoristio samo u 27% slučajeva. Pa ja vjerujem da se to iskoristilo malo, ne zbog toga što to nije tražio sektor, već zbog toga što cijene nisu e, prilagođene trenutačnoj vrijednosti tih proizvoda. Mislim da formula koja se koristi nije dobra. Tako da, to je vjerojatno politički problem, ali vidim da se time niste bavili u ovom novom e, prijedlogu. Mislim da bi komisija se trebala više pozabaviti pitanjem što se događa sa tim e, cijenama povlačenja proizvoda sa tržišta. Osim toga, htjela bih se osvrnuti i na izmjenu e, sustava, to jest režima ulaznih cijena. To su već i kolege spomenuli. Ono što se događa, događa sa rajčetom, neću Mm, inzistirati na tome jer su to objasnili kolege koji su govorili prije mene, ali e, to je dio kojeg moramo mijenjati. Nije došlo do izmjene koja je utjecala na režim ulaznih cijena u, u dakle za rajčice u Europsku uniju i e, u principu prema sadašnjem režimu E, Maroko može izvesti u Europsku uniju sve rajčice koje poželi. Taj režim pokazuje da e, zone recimo Granade, Mursije i Almerije, te se regije susreću sa ogromnim poteškoćama upravo zbog ovog sadašnjeg režima. Stoga, ako je ovo pojednostavljenje, slažemo se, ali mislim da ono što ste nam vi predstavili u ovom prijedlogu ide mnogo dalje, a pritom ne rješava ključni problem, a to je osnažiti poljoprivrednike, osnažiti instrument organizacija poljoprivrednika. Imamo dakle pravila igre i ako ih želimo mijenjati, neka se mijenjaju, ali s nekim aspektima koje ste nam predstavili mi se ne slažemo. I ja se naravno nudim, kao i druge kolege, da se obratite i nama kako bismo vam i mi pomogli da unaprijedimo situaciju naših e, proizvođača u Europi. Hvala vam. Gospodin Hvala vam. Mislim da većina onoga što je trebalo reći kolege su već rekli, pa bih zahvalio gospodinu Korteu koji nas je pokušao razuvjeriti u stanje stvari miriti nas, no jasno je da prema onome što ljudi govore, da iz niz točaka može doći do problema. Neću se vraćati na detalje, svi su to već nabrojali, osobito gospođa Aguilera. Ali što se vina tiče, jedan općeniti komentar. Razgovarao sam sa komisijom prije određenog vremena i mislim da u našem sektoru već imamo dostatne probleme barem trenutno, tako da ne mislim da bi bilo odgovarajuće sada se baviti sektorima koji funkcioniraju, primjerice vinarstvom. Osim naravno ako ne možemo doći do političkog e, sporazuma između onoga što je postignuto 2008. i 2013. doista je važno da ne prekršimo postojeći političke sporazume. Delegirani i provedbeni akti ne bi trebali biti korišteni kao izgovor da neprestano mijenjamo postojeće zakonodavstvo. Dakle, moramo biti odgovorni na način u kojem koristimo ove alate. Poput mojih kolega i ja ću rado sudjelovati u ovom jer se radi doista o osjetljivom području. Ne možemo sve e, žrtvovati. Moramo doista biti budni i postići ravnotežu u ovim sektorima, bez obzira radili se o proizvodnji vina ili voća i povrća. Kao što znate, svi su vrlo osjetljivi po pitanju tih signala koje odašiljemo i uvelike ih brine da zadrže ravnotežu u tom sektoru. Toliko hvala. Hvala gospodine Korte na vašem izvješću. Žalite se na nedostatak sudjelovanja Europskog parlamenta. Ne znam koji je razlog tome. Mogu samo u svoje osobno ime reći da, ću, da bi vrlo rado sudjelovala u tom procesu. Mi smo u bliskim kontaktima sa našim organizacijama proizvođača vina. E, vino, voće i povrće je vrlo bitan sektor u Njemačkoj i udruge proizvođača vina su vrlo skeptične prema ovim prijedlozima. Glavni problem je to što u radnom dokumentu postoji visoka razina netransparentnosti i žalite se na to što u previše zakonodavnih akata postoji previše pojedinosti. Rekli ste da će potrajati još dok ne budu svi prijedlozi dovršeni, no za nas je od odlučujuće važnosti da kod naših proizvođača vina ne postoji nesigurnost, neizvjesnost, E, spomenut ću uredbu o označivanju, e, etiketama, oznakama, e, kutijama za vino, vinograde. Sve je to nešto š, u vezi čega naši proizvođači vina imaju mnogo pitanja. Spomenuli ste i organizacije voćara oni su uvijek činili ono što se od njih zahtijevalo. Oni su se udružili, oni su organizirali marketinške strukture, zadruge, kako bi mogli ponuditi dobre cijene tržištu, pozicije na tržištu. No, kada sada čujem da u smislu zaštite okoliša se zahtijeva od njih dodatne aktivnosti, Moram reći da sam vrlo skeptična po tom pitanju, jer u svim područjima, području zaštite okoliša, e, primjene pesticida, odnosno sredstava za e, poljoprivredu, imamo vrlo malo manevarskog prostora, a sada želite još provesti i dodatne propise vezane uz zaštitu okoliša. Mislim da mnogi voćari su bili već vrlo aktivni do sada vezano uz odnose s javnošću i ako bismo od njih sada zahtijevali dodatne aktivnosti, to bi bilo pretjerano. Meni je važno da je ponudimo praktična rješenja, da napredujemo, da jačamo proizvođače i da provjeravamo i verificiramo izvedivost svega u praksi. Hvala. Koji je pan posao Kaputu, Zastupnik Kaputa. Hvala vam. Ja ću pokušati ne ponavljati ono što je već rečeno. Hvala i gospodinu Korteu na predstavljanju. Te e, hvala vam na tome što ste došli u naš odbor. Ja bih iskoristio priliku da pozovemo predsjednika da pokrene sve one mjere koje je moguće kako bismo došli do novog dogovora. Moram reći da sam zabrinut zbog svega onoga što je do sada rečeno. Iza pojednostavljenja se očito kriju dodatne komplikacije i to posebice za organizacije proizvođača. Ako sam dobro shvatio, izgleda da će pojednostavljenje dovesti pod e, upitnik same organizacije proizvođača, a trebalo je učiniti upravo suprotno, dakle osnažiti pravnu sigurnost tih organizacija i osnažiti ih. Zatim spomenuti su zahtjevi za zaštitu okoliša. To naravno treba pojasniti i postrožiti. I poljoprivrednici ih se moraju e, strogo pridržavati. No smatram da to moramo uvoditi postepeno i omogućiti proizvođačima da se postepeno prilagode tim e, zahtjevima. Što se tiče vinarstva, Paolo je rekao dobro, zašto mijenjati propise u sektoru u kojem e, stvari funkcioniraju? Taj sektor temelji svoju snagu i dakle i na vezi sa teritorijem i na e, zaštićenim oznaka, oznakama zemljopisnog podrijetla. Tako da smatram da je ovo sad bespotrebno komplicirati, dakle odvajati oznake zemljopisnog podrijetla od mm, marketinških standarda i od tradicionalnih izraza. Mislim da bi bilo bolje da zadržimo tekstove ovakve kakva su sada, kakve su sada i eventualno pripremiti jednu uredbu koja će e, dakle to sve sažeti i koja će onda na taj način pomoći operaterima u tom sektoru. Jer ne smijemo zaboraviti da kada donosimo zakone Uvijek moramo e, paziti na one koji zapravo na kraju i rade u tom polju. Pani poseł Sanora. Zastupnik. Hvala vam. Evo vrlo kratko imam tri pitanja. Prva se odnosi na Maroko. Kako komisija gleda na presudu e, suda Europske unije? Drugo, Kad je riječ o pojednostavljenju sektora voća i povrća, što komisija plani učiniti, planira učiniti i što planirate učiniti kako bi se riješila kriza, trenutačna kriza u ovom sektoru? I treće pitanje se odnosi na vino. Kakve imate smjernice? Zato što iz onoga što ste vi rekli, ja nisam shvatila da uopće imate ikakav konkretan prijedlog. Tako da ako nemate konkretan prijedlog, e, kakve smjernice planirate slijediti kad je riječ o vinu? Hvala vam. Čekuje pan Zahvaljujem, zastupnik Mazon. Hvala vam, gospodine predsjedniče. E, kada saslušamo profesionalce u tom sektoru, čini se da će pojednostavljivanje stvari učiniti složenijima u stvari. E, konfederacija uzgajivača vina kritizira sve iz ovog nacrta što se tiče označavanja, oznaka podrijetla i tako dalje. A isto tako i što se tiče politika e, za kvalitetu sa, e, za vina. Teško je zapravo dobiti pregled događaja i vina se više ne mogu pozivati na bilo kakvu zonu koja je manja od države članice. Dakle, što se tiče nadležnih udruženja, ovo uredba znači da vina bez zaštićene oznake porijekla će moći iskorištavati situaciju što će biti na štetu zaštićenih vina. Također tu imamo i pitanje konkurentnosti i naravno potrebi povećanja proizvodnje, ali izgovor pojednostavljivanja zapravo ide u smjeru uništavanja dodatni, do, sada stvaranih stvari u ovom sektoru. Dakle, pokušava se u svim poljoprivrednim sektorima pretjerivati, a ne uzima se u obzir interese proizvođača niti interese potrošača. Nešto sam želio reći i o proizvođačima voća i povrća. Ne samo da više ne možemo nadzirati koji proizvodi ulaze na naše teritorije, već neke države članice čak primjenjuju i nisko plaćenu e, radnu snagu, što pak dovodi do voće povrća s nižom cijenom. Neke države članice neke države van Europske unije poput Turske koriste i predpristupne fondove i zbog toga imaju milijune eura koje mogu upotrebiti da se pobrinu da njihov sektor zadovolji zahtjeve Europske unije i Zbog toga njihovi proizvodi bit će konkurentni našima u budućnosti. Osobito mislim ovdje na francuske proizvođače koji se nalaze doista u dramatičnoj situaciji. Sljedeći govornik. Hvala lijepa. Neću ponavljati već ono što je rečeno. Javio sam se za riječ prvenstveno kako bi reagirao na vašu tvrdnju da e, zastupnici parlamenta i članovi odbora nedovoljno sudjeluju. E, vi znate koliko uvažavam sve dužnosnike, pogotovo komisije, ali vezano uz Lisabonski ugovor mislim da smo počinili jednu veliku pogrešku. Dobili smo veliku ovlast suodlučivanja, ali nemamo dovoljno resursa, nemamo dovoljno osoblja. Kada sada uspoređujem osoblje u parlamentu, u komisiji i u vijeću, moram reći da je sve e, vrlo neujednačeno raspoređeno. Mi u upravi odbora Agri imamo tek nekoliko djelatnika na raspolaganju i stoga sam već iznio prijedlog da bi nakon Lisabonskog ugovora smo trebali dobiti 5% osoblja od komisije i prebaciti ih u parlament kako bi mi ovdje u parlamentu mogli i ostvariti naše ovlasti vezane uz nadzor i odgovornost koje su nam dodijeljene Lisabonskim ugovorom. Što se tiče pojednostavljivanja, ja bih vam savjetovao da pozovete stručnjake našeg kluba s njima razgovarate o planiranim provedbenim aktima e, nakon Lisabonskog ugovora e, dogovoreno je da ćemo na drugačiji način oblikovati delegirane pravne akte. Komisija je iznijela prijedloge za poboljšanje što se tiče reforme ZPP-a uspjeli smo mnogo toga ostvariti. Bilo bi nam vrlo važno da organizirate jedan okrugli stol kako bismo polučili najbolje moguće rezultate. Kao što su kolege rekli, nije, svaka, nije svako planirano pojednostavljenje pravo pojednostavljenje. Dobili smo od komisije prijedlog da se objedine različita pravila vezana uz sadni materijal uz sjeme, no to smo odbili zato što smo uvidjeli da bi to pojednostavljivanje donijelo komplikacije koje sada nemamo. Što se tiče tržišne situacije, eh, i citirat ću kolegicu Astrid Ruling koja je eh, povjereniku rekla da E, nekih stotinjak tisuća se trebalo kilograma e, grožđa uzgajati, a onda mu je ona odgovorila e, trebalo bi manje piti, a više saditi. No comments. Bez komentara. Zastupnik Flanagan. Hvala vam lijepo. Samo jedno pitanje komisiji. Da li možda mogu nešto više reći o nedostatku angažmana od strane parlamenta, jer je u namenju ruku zabrinjavajuće što postoji dojam da smo mi ovdje samo kako bismo potvrđivali dokumente, a, da ne znamo zapravo ništa o njima. Zahvaljujem zastupnik Buda. Zahvaljujem direktoru. Želio bih ukazati na neophodnost činjenice da pravnim sredstvima moramo ostvariti pojednostavljivanje, posebice što se tiče poljoprivredne proizvodnje, jer znamo vrlo dobro da uz postojećem obliku u kontekstu ruskog embarga. Ti, zaključ, zaključci i odluke su od presude važnosti za naše proizvođače što se tiče e, oznaka, neovisno tome radili se o vinima ili o drugim proizvodima, ne smijemo e, biti spremni na ustupke, moramo imati potrošače nepristano pred očima i na njih misliti, a oni moraju znati odakle određeni proizvodi potječu, da li dolaze izvan EU-a ili su to europski proizvodi. To je pravo potrošača. Oni imaju pravo znati odakle dolaze određeni proizvodi. Hvala. I na pam... Zahvaljujem, zastupnik na kraju. Hvala vam. Evo ja imam samo jedan komentar. Mislim da su kolege uglavnom ponovile sve ono što nas sve ovdje brine. Strah nas je da, kao inače, iza riječi pojednostavljenje, da se skrivaju drugi ciljevi, a to je poneprije deregulacija. Ja mislim da deregulacija neće pomoći sektoru vinarstva, niti u Italiji, niti u ostalim zemljama e, sredozemlja. Vrlo često vidimo izgleda kao da ćemo e, kao da želimo napadati tradicionalne e, proizvođače i tradicionalne proizvode. U ovom radnom dokumentu nema jako puno normativnih referencij. Danas smo čuli to uh, od predstavnika komisije i to nam je drago, ali mislim da ovaj radni dokument uh, ne sadrži neke propise koji u principu danas funkcioniraju vrlo dobro. Moje pitanje je sljedeće. Mislim da Europa mora biti dosljedna uh, sa svojim poljoprivrednim politikama. Ne možemo s jedne strane ulagati u zaštitu potrošača i tražiti od proizvođača da na oznaci navedu što sve E, stoji u tom proizvodu, ako ih onda varamo o podrijetlu tog proizvoda. Ako proizvod nosi naziv dakle, jedne zemljopisne stvarnosti, a možda se proizvodi u jednom potpuno, jednoj potpuno drugoj regiji. Tako da uklanjanje veze između proizvoda i teritorija je ogroman udarac na za vinarstvo, za vina iz Grčke, Španjolske, Francuske, Italije. Francuzi su to lijepo objasnili kad govore o teruar. Dakle, oni ne prodaju samo biološki aspekt tog proizvoda, niti tehnički, niti kemijski aspekt, već se prodaje atmosfera, teritorij, povijest čovjeka koji je obrađivao tu zemlju. Dakle, to je čitav jedan niz faktora koji će nestati ako se ukine ta veza između proizvoda i teritorija. Osim toga, to bi nas onda izložilo i čitavom nizu e, imitacija, mm, to mi u Italiji imamo jako puno takvih slučajeva, ali vjerujem i ostale zemlje, dakle imitacije koje mm, dolaze iz e, svih dijelova svijeta, koje ne samo da e, ne nude proizvod iste kvalitete, već onda i štete ugledu pravih tih proizvoda. Dziękuję, wyczerpaliśmy. Zahvaljujem lepo, sada smo došli do kraja popisa govornika. Dame i gospodo, ono što je važno je da ovo vrlo važno pitanje koje je velike povezano uz delegirane akte se tiče jednog akta koji regulira sektor voća i povrća. Dakle, mogli bismo neograničeno raspravljati o ovome, nisam nikome niti ograničio vrijeme za govorenje, jer doista je važno da o ovome možemo detaljno raspraviti bez ikakve žurbe. Isto tako, sektor vinarstva i politika koja se njime bavi iznimno je važna za organizacije proizvođača. Reći ću dati ravnatelju Korte u koji će dati svoje komentare i reakcije. Izvolite. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem na svim pitanjima. 16 zastupnika se javilo za riječ. Pokušat ću dotaknuti se svake točke, jer mislim da su sve doista bile važne za naš rad. Prije svega, ehm, kao reakcija na vaše komentare i reakcije, kada sam rekao da bismo zajednički trebali raditi da pronađemo bolji sistem gdje bismo i vas uključili u naš rad na stručnoj razini, to nije trebala biti nikakva kritika osoblju vašeg odbora, niti najmanje. I već sam bilateralno razgovarao sa većim brojem zastupnika kako bismo pronašli neka rješenje, jer kao i vi smatram problematičnim što neprestano imate osjećaj da komisija radi bez Europskog parlamenta. To ne želimo. Delegirani akti i dalje su razmjerno nova stvar, tako da na neki način otkrivamo neprestano nove prepreke, a moja želja, želja moje komisije je raditi, surađivati s vama što je tješnije moguće. I samo zbog toga sam to spomenuo, nisam ni najmanje mislio bilo kakvu kritiku uputiti nikome. Odgovorit ću sada na pitanja koja sam pokušao u nekoliko točaka organizirati. Najvažnija što ne iznenađuje, ticala su se vinarskog sektora, označavanja vina i radnog dokumenta koji su moje službe izložile. Ovaj radni dokument nije bio prijedlog, već doista jedno, jedan sastavljanje kompilacija cut and paste svega što postoji, postoji u trenutnoj regulativi. A kada vidim kako to doživljavaju i zastupnici države članice, dijenici, e, mogu reći e, da je to bila greška. Da greška bila izložiti taj dokument jer je bio uzrokom velikih nesporazuma. E, pretpostavljajući da sam ja za to kriv, no to svakako nije bila namjera ovog dokumenta. Nismo planirali ništa brisati i činjenica da uredba 607 nije toliko onda figurirala, nije značilo da želimo išta brisati. To je bio samo jedan početak rasprave kako bismo dobili osjećaj kakva će biti reakcija pristupu gdje načelno govoreći svih 15 zapravo uredbi bile okupljene na jedno mjesto i pokušalo bi se na takvom tekstu raditi. Mislim da je na temelju rasprave već prilično jasno kao i iz drugih kontakata da to ne funkcionira i ja ću svom povjereniku e, o tome reći, savjetovati da povučemo taj tekst i počnemo iz početka. Nema nikakve žurbe, mnogi od vas rekli su da ono što nije pokvareno ne treba ni popravljati. To također mislim da je dobar savjet, imamo druge prioritete. Tako da sam, e, mislim, shvatio poruku velike većine vas. Dakle, naša namjera nije bila otvarati nikakve kompromise, gospodine Dantan, niti u jednom, niti u drugom smjeru i vas sam ovdje pomno saslušao. Nadalje, što se tiče ulaznim cijenama, preći ću na voće i povrće, ulazne cijene, standardna uvozna vrijednost, osobito za rajčice. Ono što se dogodilo je da nakon kompromisa iz 2013. u temeljnom ugovoru jesmo promijenili pravila. Dakle, carinski postupak koji je funkcionirao prije 2013. više ne postoji. Tako da ove navodne prijevare do njih više zapravo ne može niti doći. Što se rajčica tiče, e, situacija u sektoru, osobito u Španjolskoj, blago rečeno, nije dobra i trenutno se bavimo provjerom toga u kojoj mjeri je do toga došlo zbog povećanog uvoza iz Maroka. Imamo osjećaj da je to više posljedica e, klimatske situacije tijekom prošle godine, jer ako pogledamo statistike uvoza iz Maroka, one se zapravo toliko ne e, povećavaju. Kada računamo standardnu uvoznu e, vrijednost, uzimamo ponderiranu vrijednost e, rajčica ili čeri rajčica, to smo i do sada radili ne predlažemo nikakve izmjene. Jedine izmjene bave se time da vidimo da li možemo zamijeniti dnevnu standardnu uvoznu vrijednost na tjednu vrijednost stručna analiza, jer doista smo se kroz duže vremensko razdoblje ozbiljno bavili time i proračunavali dnevne prosjeke i provjeravali što bi to značilo na tjednoj bazi, uvjereni smo da to ne bi nikakvu razliku učinilo. To je naše stručno mišljenje. ako se pokaže da to ide protiv političke volje parlamenta, naravno to je vrlo važna činjenica života koju ćemo također uzeti u obzir. Dakle, još jednom ponavljam, nismo ništa odlučili, ovo je radna opcija i vrlo ozbiljno sam e, prihvatio vaše današnje komentare. Što se cijena povlačenja proizvoda iz sektora voća i povrća, e, u ovom delegiranom aktu ne predviđamo nikakve promjene. Istina je da znamo naravno da su te cijene vrlo niske i nisu namijenjene pokrivanju troškova proizvodnje. Te cijene dakle, ne bi trebale biti određene na fiksnoj razini da postaju zapravo svojevrsna eh, outlet prodaja, već su to minimalne cijene koje bi proizvođačima dale mogućnost korištenja ovog sistema. I još bih rekao da uz opći sistem povlačenja proizvoda koji postoji u samom režimu za voće i povrće, također postoji posebni režim iznimnih mjera e, koje su reakcije na e, rusku zabranu, ruski veto. I tu postoji mogućnost da proizvođači sudjeluju u ovom sistemu povlačenja proizvoda na lakši, bolji način. I taj program će biti do ljeta ove godine u svakom slučaju na raspolaganju. No u tekstu koji ste vidjeli nema nijakvih izmjena ovog režima povlačenja proizvoda i cijena. Dodatni zahtjevi zaštite okoliša za proizvođačke organizacije u sektoru voća povrća je nešto što su mnogi spomenuli, samo bih još jednom želio razjasniti situaciju. Bojim se da je došlo do nesporazuma. Dakle, temeljni akt članak 33 stavak 5 kaže da barem 10% troškova pod operativnim programima obuhvaća akcije zaštite okoliša. Dakle, to je zakonski zahtjev. Barem 10% troškova e, operativnih programa e, pokriva e, pitanja zaštite okoliša. To je u zakonodavstvu. A jedino pitanje kojim se ovdje bavimo na razini delegiranih akata je kako omogućiti proizvođačkim organizacijama da taj zahtjev i provedu jer postoje nejasnoće oko toga što zapravo ovih 10% znači. Znači li da svaka pojedina država članica mora imati e, zahtjev za zaštitu okoliša u svojim aktivnostima ili neki drugi način kojim se time može baviti. Zbog toga sada predlažemo pravilo koje uvodi veću fleksibilnost i kaže da minimum od 50% proizvođača, dakle polovinu, provodi dvije aktivnosti zaštite okoliša. Ako ne postavimo to pravilo u delegiranim aktima, tada svakako nismo obvezni to učiniti. Ali što bi se dogodilo? Svaka država članica, svaka eh, revizija, svako tijelo nadležno za to trebalo bi samo za sebe e, uspostavljati kako se uspunjava taj zahtjev od 10%. I mislim da postoje pravila potreba da se ova pravila ujednače u cijeloj Europi i da nemamo različite e, načine provedbe ovog zahtjeva od 10%. Dakle, to je samo jedna pozitivna aktivnost koja je usmjerena olakšavanju situacije proizvođačima, a ne otežavanju. No naravno, ako postoje drugih zamisli kako bi to možda još jasnije bilo izvedeno, svako smo otvoreni. Sličan problem, pitanje proizvođačkih organizacija, spomenuo je niz zastupnika, osobito iz Italije, a tiče se mogućnosti zadruge koja će biti članica organizacije proizvođača i mjere u kojoj bi ona zadruga mogla prodavati svoje vlastite proizvode van koordinirane opskrbe i proizvodne, odnosno prodajne strategije organizacije proizvođača. To smo detaljno raspravljali, svjetli smo, svjesni smo i važnosti i uspjeha e, nadležnih organizacija proizvođača, osobito u Italiji. I mislim da smo zajedno sa stručnjacima pronašli dobar, dobro rješenje toga, a to bi bilo omogućavanje dužeg razdoblja, mislim da je Dorf, gospodin Dorfman to spomenuo, dužeg razdoblja pristupanja na snagu. No morao bih reći da po nama pravila ponovno se ne mijenjaju čak i danas prema postojećoj uredbi takve prakse nisu dopuštene. I vidimo da u nekolicini država članica prepoznavanje neke organizacije proizvođača čiji članovi su zadruge je povučeno. Dakle, stvari su dosta složene, ali ako pogledamo cijelokupnu situaciju u državama članicama, doista pokušavamo pružiti najbolju uslugu organizacijama jer naravno, povjerenika Hogana niti njegova osoblja ne morate uvjeravati u važnost organizacija proizvođača u tom sektoru. Zapravo njih e, podupiremo i znamo koliko su one važne. One su jedini instrument koji imamo u sektoru koji kao što je većina zastupnika rekla e, zapravo ima vrlo visoku nestabilnost cijena, nemogućnost skladištenja proizvoda i zapravo te organizacije su bile vrlo uspješne i moramo ih promicati još i snažnije. A osobito državama članicama gdje stupanj organizacije sam po sebi je nizak a to su to pitanje u državama članicama koje su 2004. i 2007. pristupile Europskoj uniji, gdje vidimo da je mnogo niža razina organizacije, a vidimo isto tako da je utjece ruskog veta u tim zemljama mnogo snažniji. I pokušavamo nešto učiniti e, i u sektoru voća povrća i mljekarstvu, ako mogu samo na kratko zaći u taj sektor, komisija je odlučila ubrzati reviziju paketa za mljekarski sektor. Dakle, na zajedničkoj organizaciji tržišta to je još jedna mogućnost mljekarima da zajedno upravljaju svojim poslovima i sačinjavaju do 30% tržišta, čisto kao e, reakcija na komentar gospodina Dantana. Dakle, to je važna mogućnost koja nas štiti od e, konkurencije, pravila konkurencije. I izvješće koje se ovime bavi e, izaći će u proljeće pa ćemo vidjeti kako zapravo e, proizvođači organiziraju na trenutnu krizu, na niske cijene i što možemo učiniti na razini komisije ili Europske unije kako bi se situacija poboljšala. Jedno pitanje se ticalo, mislim, gospođe Senre, presude općeg suda o slučaju Polisario i poljoprivrednom sporazumu sa Marokom. Donesena je odluka da se žali, da se podnese žalba na ovu presudu prvostupanjskog suda, koji sad zovemo Opći sud, u Luksemburgu. Dakle, uložena je žalba Europskom sudu protiv te presude. Eto, nadam se da sam uspio odgovoriti na većinu pitanja. Ispričavam se ako sam neko zaboravio. Hvala lijepo. Mislim da to nije slučaj, ne vidim nikoga da se još javlja. Tako da ne bih rekao da ste bilo što izostavili. Mislim da je Lisabonski ugovor otvorio jedan, jedan novi vremenski okvir i nova pravila za provedbu zajedničke poljoprivredne politike. I zbog toga je došlo do potrebe da se razrade procedure, pravila kako bi zapravo sve počelo dobro funkcionirati. Za to treba vremena, ali mislim da se krećemo u pravom smjeru. Dakle, naši zastupnici su vrlo dobro upoznati s ovim temama jer imamo izravne kontakte s proizvođačima i, i mi smo e, stručni u tom području. Dakle, to je nešto što bi bilo od koristi za suradnju s komisijom i glavnom upravom Agri. Dakle, još jednom zahvaljujem Vratit ćemo se još na ovo pitanje jer su vrlo važna pa ću još jednom ponoviti da mi je doista drago da nisam morao nikome ograničavati vrijeme govorenja, tako da su svi mogli reći što su željeli. Samo jedna informacija prije nego što završimo. Što se tiče e, inicijative EPP-a, održat će se sastanak 17.3. u Strasburu, sastanak odbora Agri, od 9 do 10.30 kako bi se mogla eh, provesti raspravu sa povjerenikom Hoganom vezano uz krize na europskom tržištu i zabrinutost poljoprivrednika. Zamolili smo povjerenika da se taj sastanak održi jer bi bilo teško sastati se s njim u kasnijoj fazi jer 24. svibnja imamo raspravu odnosno strukturni dijalog, strukturirani dijalog sa izvjestiteljima u Sijeni. Od 9 do 10.30 uzeli smo taj termin kako bi svi mogli sudjelovati o programima, programima za škole. I tu imamo rezultate rada gospodine Tarabele, imat ćemo raspravu o zdravlju životinja, čime ćemo se baviti i na plenarnoj. Dakle, članovi odbora e, moći će sudjelovati na obje rasprave. E, I usprkos ovom kasnom e, dogovoru za sastanak. Molimo vas da si odvojite vrijeme za to. Danas ćemo imati još saslušanje jedno popodne. Sada završavamo zasjedanje. Sastanak koordinatora će početi kao sljedeća točka dnevna reda, pa bih zamolio koordinatora i ovlašteno osoblje da ostane u prostoriji i svim drugima zahvaljujem, kao i gospodinu Korteu.